Možemo otvoriti zasjedanje. Svi imate zapisnik jučerašnje sjednice na raspolaganju online, pa ako netko želi uzeti reč na tu temu, slabo danje, ukoliko ne, smatrate